Sljedeća sjednica se događa sutra, 9. lipnja 2016. godine, u četvrtak od 9 do 15 sati i od 15 do 17 sati. Dnevni red se nalazi na, web, na internetskoj stranici Europskog parlamenta. Današnja sjednica je zaključena. Svima želim ugodnu večer, laku noć. Danke.